Colleagues, may ask colleagues to take seat? Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete mjesta. Lijepo molim novinare da napuste dvoranu i da oslobode ovaj prostor. Hvala. Dopustite mi da lijepo pozdravim gospodina Šojvla i padona, Velika nam je čast što možemo imati raspravu sa dva istaknuta ministra financija koji su u vijeću ministara u Ekom, Oni su značajni zbog uloge koju igraju i zbog e, važnosti u promišljanju o budućnosti ekonomske i monetarne unije. Stališta nisu uvijek istovjetna, međutim može se reći da smo svi svjesni potrebe za daljnjim koracima u smjeru dublje, učinkovitije i više demokratske ekonomske i monetarne unije. Zato ćemo održati ovu razmjenu mišljenja. Sve to u kontekstu izvješća o ekonomskom upravljanju. Izvjestiteljica je Pervan Šperes. Ova razmjena mišljenja također se odvija u kontekstu priopćenja o fleksibilnosti koje smatramo značajnim instrumentom za mogućnost korištenja mehanizma fleksibilnosti u paktu o stabilnosti i rastu kako bi fiskalna fleksibilnost bila usklađena sa strukturnim reformama nove makroekonomske strategije Junkerove komisije. Da kako e, i to se događa i u kontekstu najnovih zbivanja u Grčkoj. Vjerujem da će razmjena mišljenja biti vrlo živahna. I odmah ću sada dati riječ kolegi Padovanu koji će dati uvodno izlaganje. Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Europskog parlamenta, uvaženi zastupnici. Drago mi je što još jednom imamo priliku za razmjenu mišljenja s vama, naročito o jednoj ovoliko važnoj temi kao što je gospodarsko upravljanje Europskom unijom i monetarnom unijom. Procjenja sadašnjeg pravnog okvira i gospodarskog upravljanja mora poći od razmatranja o mjeri u kojoj je ovako upravljanje pridonijelo postizanju ciljeva veće integracije, uravnoteženijeg rasta, a također i rasta koji donosi zapošljavanje, što naravno pridonosi i većoj gospodarskoj konvergenciji. Smatram da proračun nije zadovoljavajući i zbog toga se želim poslužiti našim prethodnim iskustvom i iz toga izvući neke pouke za poboljšanje upravljanja. Želim nabrojiti pet točaka za koje smatram da predstavljaju upravo pouke koje možemo izvući iz našeg dosadašnjeg iskustva. Prva pouka jest da se učinkovito upravljanje moraju, mora temeljiti na jednom dosljednom političkom miksu unutar kojega fiskalne politike, strukturne politike i financijske politike i naravno zajednička monetarna politika se razrađuju i osmišljavaju na načine koji međusobno jačaju njihov eh, uzajamni učinak. Ova tvrdnja proizlazi iz jednog drugog razmišljanja o krizi koja je tek prije nekoliko godina dovela do vrlo ozbiljne situacije za euro. Kriza eura je pokazala da u monetarnoj uniji mogu nastati nesrazmjeri, neuravnoteženosti što oni koji su osmislili arhitekturu monetarne unije nisu predvidjeli, a te neravnoteženosti prijete postati neodrživima. Dakle, to iziskuje koordiniranu primjenu svih raspoloživih instrumenata, a to pak zahtjeva također i jačanje upravljanja. Drugim riječima, upravljanje mora pravovremeno prepoznati te neuravnoteženosti i spriječiti da one postanu previše dugotrajne, neodržive i da u konačnici dovedu do raspada institucija. Dakle, strukturu upravljanja treba poboljšati na temelju jedne jače i bolje suradnje. Mnogo je učinjeno usklađivanjem podnošenja nacionalnih proračuna Eurogrupi, a mnogo toga još treba učiniti kako bismo postigli jednu dosljednu strategiju koja na sustavan i izričit način uzima u obzor, obzir nad nacionalnu dimenziju Odnosno, drugim riječima, treba vidjeti kako se međusobno usklađuju i kako je međusobna interakcija između europskih politika i nacionalnih politika. To me dovodi do druge pouke, odnosno do spilovera, do e, preljevanja posljedica određene gospodarske politike u jednoj zemlji na druge zemlje. To treba pomnije razmotriti i ocijeniti i također to treba izričito uzeti u obzir u preporuke i u političke odluke i to više nego što se činilo u prošlosti. Jedna takva učinkovita ocjena omogućuje nam da stvorimo dodatnu vrijednost i također omogućuje nam poboljšanje gospodarskog stanja u području gdje želimo ojačati upravljanje. Tijekom krize naša pozornost kada je riječ o takvom preljevanju, o takvom, pod navodnicima, širenju zaraze se osredotočila na negativne aspekte toga. U budućnosti, u okviru upravljanja, iako naravno trebamo i dalje poklanjati pozornost negativnim aspektima, trebamo ipak staviti naglasak na pozitivne aspekte u jednom takvom integriranom okviru. Treća pouka. Potrebna nam je bolja i određenija usklađenost između nacionalnih politika i europskih politika. E, reforme na nacionalnoj razini, strukturne reforme koje su temelj jednog stabilnog i učinkovitog upravljanja trebaju se ugraditi u jedan okvir u kojem postoji jedna široka strateška e, vizionarska predođba Europske unije. Zbog toga je potrebno međusobno ojačavanje mjere na nacionalnoj razini i mjera na europskoj razini. Tu mislim naročito na jedinstveno tržište koje je glavni pokretač rasta i zapošljavanja i to treba dodatno valorizirati. Tu mislim također i na fiskalne sustave i također na dovršenje prave unije kapitalnih tržišta. Ovu potonju također treba uvrstiti unutar jednog usklađenog okvira i analizirati je pomoću instrumenta kao što je pregled godišnjeg rasta i te instrumente također treba međusobno uskladiti. Četvrta poruka, odnosno pouka. Bitna je kronologija Gospodarska politika, naročito um, strukturne reforme, zahtijevaju određeno vrijeme i zbog toga nam trebaju bolji rokovi za provođenje reforme i također za procjenu učinka koje reforme imaju na različite aspekte gospodarske politike. I to mora također omogućiti u sve većoj mjeri i učinkovitiju procjenu napora koje svaka zemlja mora poduzeti u europskom kontekstu. To će nam omogućiti da bolje uvidimo na koji način strukturna i makroekonomska dimenzija politika raznih zemalja se međusobno usklađuju i to na način da se što bolje usklade i vremenski gledano mjere gospodarske politike na europskoj i na nacionalnoj razini. Posljednja pouka je možda najvažnija, a to je potreba da se poveća i osjećaj nacionalnog vlasništva nad programima, takozvani ownership, a također i međusobno povjerenje. Smatram da u brojnim slučajevima su mjere gospodarske politike koje, bile, koje su bile dobro osmišljene i dobre, e, dobro primjenjene dovele do ispričam se kažu mi da ovaj sad koji je predavnom ne odbrojava dobro Dakle, vraćamo se pitanju uzajamnog povjerenja. Dakle, kao što sam e, govorio, brojne mjere gospodarske politike su dobro osmišljene, dobro se provode, međutim, e, dovode do učinaka, do posljedica koje nisu one očekivane, odnosno manje su uspješne od očekivanoga zbog nedostatka međusobnog povjerenja između zemalja. A to je glavna zadaća politike, dati jedan usklađen dosjedan okvir i također e, pomoću e, jačanja povjerenja također učvrstiti gospodarsku politiku. To vrijedi i za pojedine zemlje i za cijelu Europsku uniju. Iz toga proizlazi i još jedno posljednje razmišljanje, odnosno u određivanju okvira gospodarskog upravljanja ne smijemo zanemariti važnost institucionalnih reformi za koje neki smatraju da nemaju utjecaja na gospodarstvo, ali ti kriješe zato jer institucionalne reforme koje jačaju održivost, povjerenje i stabilnost institucija imaju svakako učinak na svakodnevni život i na planove koje e, razrađuju kako obitelji, tako i poduzeća i to na višegodišnjoj razini i na taj način valoriziraju i mjere gospodarske politike. Znači gospodarsko upravljanje i institucionalno upravljanje idu ruku pod ruku. Hvala vam lijepa i ispričavam se zbog toga što sam oduljio. Hvala gospodine Padovan. A sada dajem riječ ministru Šojblu, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dragi kolegice i kolege, velika mi je čas sudjelovati u radu odbora za odbora Ekon. Kolega Padovan bio je moj predsjednik u Ekofinu do prije nekoliko tjedana, bio je vrlo dobar predsjednik i zato sam mu prepustio dio svog vremena za izlaganje. Nadam se da se s time slažete. Ja ću reći samo nekoliko kratkih uvodnih riječi. E, mi ćemo, e, tema kojom se danas bavimo sa stajališta nekoga ko je svoju političku karijeru započeo s pravne strane je od izuzetnog značaja. Gospodin Dombrovski je juče na e, sastanku euro grupe rekao nešto vrlo važno. Dijeljenje rizika i dijeljenje suvereniteta su međusobno povezani. To je jedan od odlučujućih problema. Mi možemo e, djelovati samo unutar važećih europskih ugovora. Upravljanje E, eurozonu moramo poboljšati e, u tom okviru, kao što je gospodin Padovan upravo e, opisao. Potrebne su nam promjene ugovora i unutar tog primarnog prava mi se u eurozoni nalazimo u jednoj kompliciranoj, teškoj situaciji. To u ovoj dvorani ne moramo objašnjavati. Naravno, mi pokušavamo dok nemamo te promjene primarnog prava u okviru važećeg, važećih ugovora držati se tog e, važećeg prava i popraviti ekonomsko upravljanje unutar tog okvira. Kao što je kolega Padovan upravo rekao, ono što je tu pritom odlučujuće je da se pridržavamo pravila i onoga što smo dogovorili. Jer ako je e, e, povjerenje važno, onda je e, upravo preduvjet za to da se sve zemlje članice pridržavaju onoga šta je dogovoreno, bilo da se radi o sporazumima, dogovorima ili pravilima. Dakle, fleksibilizacija tih pravila E, vezana je uz to jer ako se ne možemo osloniti i e, imati povjerenja u to da ćemo se svi pridržavati dogovorenih sporazuma i pravila e, to ima strašne posljedice E, stvaranje monetarne unije je od samog početka bila, bilo nešto što je e, bilo teško i nailazilo na nepovjerenje. Dakle, zahtjev za zajedničkom valutom u sklopu stvaranja jedinstvenog tržišta od početka je bilo suočeno sa skepsom i bilo je pitanje hoćemo li čekati da najprije imamo jaču političku uniju ili ne. <clears throat> Mi smo se od početka držali svih dogovorenih e, sporazuma i pravila, ali mnogi naši partneri su to zaboravili. Iz toga smo izvukli pouke. E, kancelarka Njemačke kada je bila na početku svog mandata je skupa sa svojim tadašnjim ministrom financija, to je bio moj prethodnik Steinbruck, e, mi smo dakle e, izjavili e, predsjedniku komisije da ćemo se mi pridržavati svih dogovora i pravila. I zato ne želim da nas se danas kritizira u pogledu toga jer mi se pridržavamo pravila. E, i za to se zalažemo. Na, e, nada, osim toga potreba nam je naravno i solidarnost. Financijska i bankovna kriza nije imala uzrok u Europi. Financijska tržišta, e, na financijskim tržištima je povjerenje vrlo brzo poljuljano. Europskim institucijama, a ni meni se čini da imamo jedan kompliciran, e, jednu kompliciranu strukturu unutar koje moramo povratiti povjerenje. Imamo potrebu za velikom solidarnošću sa nizom zemalja članica, ali ne radi se o tome da smo ikad ikoga na išta prisilili. Dakle, u našem zajedničkom interesu, u interesu svih Evropljena je neophodno <clears throat> da se svi pridržavamo dogovorenog. Ali naravno to znači da načelo kojega, koje mi je poznato iz razvojne politike je da je važno dati pomoć nekome kome je pomoć potrebna da se sam dalje razvija. I zato moramo voditi računa o tome da donosimo prave odluke kako u zemljama članicama tako i u Europi kako bismo dugoročno e, odgovorili na zahtjeve koji se e, razantnom brzinom mijenjaju u svim zemljama članicama moramo voditi računa o socijalnim socijalnoj sigurnosti. Mi smo svi naviknuti na socijalnu sigurnost, to je činjenica, međutim moramo ostati konkurentni i zato su strukturne reforme neophodne, to nisu gluposti koje traže samo nekakvi fanatici. u tom okviru moramo razmišljati o neophodnim reformama eurozone. Mi smo u proteklim godinama ostvarili dobar napredak. E, postigli smo stabilnost u onim zemljama gdje je to bilo neophodno. Uz velike napore smo tim zemljama pomogli i pritom smo obratili pažnju na borbu protiv uzroka krize. Pritom je nastao jedan krivi pogled na stvari, e, kao da je netko drugi kriv za probleme u mojoj zemlji, ali probleme se mora rješavati u prvom redu kod kuće. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala gospodin Sada krećemo od izvjestiteljice. Nakon toga će riječ dobiti izvjestitelji u sjeni. Imamo dvije minute za pitanja i dvije i po minute za odgovore oba govornika, ukupno sedam minuta. Lijepo vas molim da se držite svoje dvije minute kada postavljate pitanja. Najprije dajem riječ izvjestiteljici, gospođi Beres. Hvala, velika mi je čast što imam dvije minute kao izvjestiteljica. Zahvaljujem i ministrima, vrlo telegrafski u dvije minute koliko sam dobila. Imam nekoliko pitanja. Gospodine Padon, vi ste spomenuli potrebu da se uoče neravnoteže i potrebu za europskom vizijom glavnih izazova. Što predlažete u ovome kontekstu obzirom da možemo razgovarati o reviziji paketa dviju mjera i paketu šest mjera, budući da je to nešto, to je želja zakonodavca, to je jedna mogućnost koja nam se otvara, ili smatrate da bi trebalo ponovno raspraviti izvješće četiriju predsjednika. Kada govorite o komplementarnosti između nacionalne i europske razine, posebno vezano u strukturne reforme, imate li neku ideju o tome kako poboljšati postojeće instrumente. Gospodine Šojbel, vi ste ustrali na važnosti pravila i u zaključku ste kazali da problem proizlazi, odnosno dolazi sa nacionalne razine. U kojem smislu ta nacionalna situacija objašnjava sve veće razlike unutar eurozone e, prije dakle nastanka krize i nakon krize i što se može činiti kako bi se ublažile te posljedice krize. Thank you very much for those questions. Zahvaljujem na pitanjima. Mm, pitanja su puna izazova. Vratit ću se na ono što sam već rekao, dakle kako unaprijediti paket dviju mjera i paket četiri mjera i držati se vizije četiriju predsjednika. Moje mišljenje sljedeće. Smatram da možemo puno dobiti u smislu učinka mjera i održivosti sustava ako u potpunosti prepoznamo dva aspekta koje sam već spomenuo. Kao prvo različiti instrumenti politika moraju se bolje međusobno integrirati. moramo prepoznati da utjecaj strukturnih reformi za određen broj zakonskih propisa utječe drugačije ovisno o tome kako izgleda makroekonomsko okruženje. Predsjednik Europske središnje banke s pravom je rekao da monetarna politika može ići samo do određene mjere te da su potrebne strukturne reforme kako bi se u potpunosti iskoristile pogodnosti koje proizlaze iz boljeg makroekonomskog okruženja. Isto vrijedi i obrnuto, dakle strukturne reforme bolje će funkcionirati ako cijene budu, ne, ne budu išle prema dole kao što je sada slučaj. Što se tiče četiri predsjednika, odnosno njihovog izvješća, to je vizija koja bi trebala unaprijediti sustav. Mi sada prolazimo kroz fazu u kojoj su države članice u različitim fazama. Neke su e, učinile više, druge pred drugima još ima posla i odgovornost je država članica da ubrzaju reformske procese. Međutim, postoji jedna sistemska dimenzija koja bi se trebala više ugraditi nego što je to bio slučaj što se tiče pozitivnih i negativnih preljevanja politika i toga da su neke politike po definiciji evropske, evropskog karaktera. Evo to je onoliko koliko sam mogao reći u ovom vremenu koje mi je dodijeljeno. Gospođo Perez, mene ste pitali kako objašnjavam to da je već prije krize razvoj u pojedinim zemljama članicama Europske unije i eurozone da je taj razvoj bio gospodarski različit. E, to zapravo nije neobično. E, to je karakteristika e, života. Da se E, postižu različiti rezultati, ali naravno da u svakoj zajednici se mora voditi računa o tome da ako polazna situacija nije jednaka, da se e, na različite načine na nju reagira. Tu se radi o podjeli odgovornosti na europsku i nacionalnu razinu. Ja sam član vlade e, Savezne Republike Njemačke gdje imamo dugu e, tradiciju federalizma. Nakon drugog svjetskog rata e, u imali smo E, odnosno nakon ponovnog ujedinjenja morali smo ogroman iznos sredstava prebaciti iz zapada, e, zapadne u istočnu Njemačku. Naravno da bismo stvorili, e, izjednačili uvjete. Slično je i u, u Europi i sve se to mora odvijati u okviru postojećih ugovora, a to se može odvijati samo na temelju zajedničkog međusobnog povjerenja. Dakle, to je nešto o čemu se mora voditi računa, a to znači da se moramo truditi pridržavati dogovora i pravila. E, osim toga, ja vjerujem da ćemo naše probleme ukupno gledano bolje e, riješiti. E, ako se budemo bavili ne samo sami sobom, nego i onim što se događa oko nas. Moramo voditi računa o tome da se ne ugušimo u e, prevelikom broju pravila i zakona. Mogu vam dati mnoge primjere toga e, i to je jedan od uzroka zašto iz daleka nismo dovoljno inovativni jedna od mojih najtežih odluka je bila kada je jedno od najvećih e, društava e, moralo prebaciti svu svoju proizvodnju iz Njemačke u izvan Europske unije. E, nama će hitno u europskom zakonodavstvu biti potrebna deregulacija kako bismo omogućili e, veći manevrski prostor i kako bismo mogli riješiti socijalne probleme u Europi. Morat ćemo se koncentrirati na to. Hvala lijepa. Sada izvjestitelj, izvjestiteljica iz Sjene, kolegica Lange. Hvala gospodine predsjedavajući zahvaljujem ministrima što su došli na naš sastanak. Posebno mi je drago da je osoba kraj gospodina Šojbla kimnula glavom kada je rečeno da ne želite da se reforma stavi samo u kontekst Evropske unije nego u širi globalni kontekst. Moje pitanje tiče se povjerenja. Obojica ste spomenuli povjerenje što je dobro, ali ste izvukli različite zaključke. U jednom izlaganju je rečeno da će veća fleksibilnost dovesti do više povjerenja, a drugi ministar je rekao da to može dovesti do ponavljanja istih grešaka kao ranije. Imam jedno pitanje za gospodina Šojbla. Jesu li države članice spremne za veću razinu fleksibilnosti ili ste oprezni s tim u vezi? I drugo, spomenuli ste ranu fazu monetarne unije. Rekli ste da smo osnovali monetarnu uniju, onda da se nismo držali pravila 2002. 2003. i tako dalje. Koliko bi bilo štetno, prema vašem mišljenju, da se sada ne držimo pravila e, koje smo donijeli za vrijeme krize. Izmijenili smo pravila koliko bi bilo štetno da ih se sada ne pridržavamo. Imam još jedno pitanje gospodina Padona. Spomenuli ste kolegu Dragija koji je ispravno rekao da se ne može sve odraditi pomoću monetarne politike da su potrebne reforme. Što je sa reformama tržišta rada? Kako njih ocjenjujete u državama članicama, uključujući i vašu zemlju i što namjeravate učiniti s tim u vezi? Hvala. Nadam se da ne tražite još jedno priopćenje o fleksibilnosti. Mislim da je bitno da netko tko je toliko dugo u ovom poslu može reći svoje osobno mišljenje o daljnjem razvoju situacije. Izvolite, gospodin Ja sam na početku svog izlaganja rekao da se moramo pridržavati pravnih okvira koje smo stvorili. Zato e, fleksibilnost sama po sebi nije ništa negativno, ali fleksibilnost ne smije dovesti do toga da se podriva temelj međusobnog povjerenja. Ako fleksibilnost vodi tome da se e, ne pridržavamo dogovorenih pravila igre, onda je ta fleksibilnost nešto krivo i pogrešno jer podriva povjerenje. U cijelom nizu zemalja članica u EU imamo sve veću potrebu E, da građanima e, građane uvijek iznova uvjeravamo u potrebu e, i koristi od Europske unije manje u Njemačkoj nego u drugim zemljama, ali i u Njemačkoj, ali mogu vam govoriti i o drugim zemljama jer ja pratim događanja i u drugim zemljama, a ne samo u Njemačkoj i poznate su mi e, poteškoće s kojima se suočavaju moji kolege, ali neću sada navoditi konkretne primjere. I za gospodarski rast i razvoj je povjerenje jednako važno. Mnogi ekonomisti u cijelom svijetu se e, čude E, što smo mi u Njemačkoj e, uspješniji od ostalih, iako naša politika nije baš e, prepuna inovativnih ideja. Mi moramo vratiti zaduženost državne dugove na razinu od 60% BDP-a. E, u Njemačkoj smo bili na 80%, sada smo nešto ispod 70% posto mene uvijek e, kritiziraju e, da se ni mi ne pridržavamo pravila, inače bismo bili na 60%. Kako onda vjerovati da bilo tko može vjerovati da se pridržavamo pravila? Međutim, mi smo u Njemačkoj sa našom financijskom politikom postigli najveću potrošačku potražnju u, u, u posljednjih nekoliko desetljeća. Očito je dakle jedna financijska e, politika koju smo vodili e, povećala povjerenje potrošača i zato vjerujem da smo e, politički i ekonomski na dobrom putu, što ne znači e, da naravno da e, nisam svjestan da je situacija u različitim zemljama različita. Mi imamo manje probleme e, od nekih drugih zemalja koje trenutno imaju veće probleme od Njemačke. To je naravno istina. Hvala. Hvala na pitanju reforma tržišta rada iznimno bitna iz čitavog niza razloga. Padaju mi na pamet neki razlozi koji nisu vezani uz konkretne nacionalne reforme, nego općenito uz reforme gdje reforme tržišta rada koje funkcioniraju bolje od drugih. Kao prvo, one trebaju unaprijediti način određivanja plaća na razini tvrtki, budući da to može dovesti do povećanja dohotka i isto tako treba poboljšati alokaciju, posebno u kriznim vremenima i nakon krize. Moramo prilagoditi svoje gospodarstvo drugačijem okruženju u svijetu i Europi. Dakle, trebaju nam instrumenti koji će biti potpora radnicima, a ne radnim mjestima, što isto tako implicira i govori o važnosti korištenja proračunskih sredstava. Postoji veza između strukturnih reformi i e, proračunskih politika. To je jedan od primjera fiskalne konsolidacije koja pogoduje gospodarskom rastu. Treba na najbolji mogući način iskoristiti ograničena proračunska sredstva i povezati ih sa reformama. No u konačnici u nekim zemljama, posebno u moje zemlji, reforme tržišta rada moraju imati na umu da su najveće žrtve krize mladi ljudi. Nezaposlenost mladih veliki je izazov za nas i mislim da uistinu možemo reći da smo da riskiramo posljednju generaciju, prema tome sve reforme tržišta rada moraju imati u vidu mlade ljude. Reforme tržišta rada su bitne, ali nisu dovoljne. Treba nam jedna opća reformska strategija koja se sastoji od dva stupa. Kao prvo, potrebna je reforma proizvodnih tržišta koje će omogućiti tvrtkama da lakše zapošljavaju ljude ako imaju poslovne prilike. I svi znamo da je znanje, vještine, da su znanje, vještine i obrazovanje također pokretači gospodarstva i mislim da mnogo treba poraditi na unapređenju e, obrazovanja. Mislim da je reforma obrazovnog sustava komplementarna sa reformom tržišta rada. Hvala. Gospodin Luke u ime ECR-a. Dobar dan, gospodine ministri. Gospodine Padovan, pitanje, moje pitanje vama je vrlo kratko. Gospodin Šojble je Njemačku e, prikazao kao primjer. E, moje pitanje vama je, da li će Italija moći i htjeti slijediti primjer Njemačke. Gospodine Šojble, e, s pravom ste istakli, a i vaš kolega Padovan, da je bilanca e, gospodarskog upravljanja e, vrlo loša, nismo se pridržavali pravila i to na eklatantan način. Cilj deficit od e, maksimalno 3% je prekršen, odnosno povrijeđen više od 90 puta, a nikad nije bilo sankcija zbog toga. Umjesto toga se reklo da se moramo konstruktirati na strukturalne deficite jer onda će države imati veću stabilnost, ali dogovori ograničenju proračunskih deficita e, se, su se, e, se, njih se nismo pridržavali u 111 slučajeva, a nikad nije bilo sankcija. Rezultat toga je da je e, granica za zaduženost 60% BDP-a sada pretvorena u donju granicu e, zaduženosti e, država i u nekim slučajevima ta zaduženost i duplo veća 60%. Usprkos reformama i paktu stabilnosti Italija je promašila ciljeve i ni tamo nije bilo sankcija Umjesto toga e, se omogućilo daljnje zaduživanje. Moje pitanje vama gospodine Šojblu, a vi ste pravnik, e, pa vam postavljam pravno pitanje. Činjenica je da je Ustavni sud Njemačke e, utvrdio da Njemačka ima legitiman razlog da izađe iz eura i molim vas da mi sada da ili ne jasno odgovorite da li se slažete sa tom e, ocjenom Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke. Hvala na pitanjima. Treba li Italija slijediti primjer Njemačke? Da, u svakom slučaju da. Ako se ne varam prije 15 godina na početku uspostave eurozone, Njemačka je u konkurentskom smislu bila u lošem položaju. Njezin eh, tečaj je govorio o niskoj razini konkurentnosti. Od tada je Njemačka ostvarila značajan napredak što je omogućilo da postigne dobre rezultate i u smislu rasta i zapošljavanja čak i u ranom, ranoj fazi recesije. Prema tome to dobar primjer toga da ako institucije na tržištu rada ostvare dobre rezultate, zemlja će biti bolje opremljena da se suprotstavi posljedicama velike financijske krize. Ja bih vrlo rado da moja zemlja postigne slične rezultate. E, mi nastojimo to učiniti, ne očajavam, možda ćemo za nekoliko godina svjedočiti povećanju konkurentnosti talijanskog gospodarstva. Htio bih spomenuti još nešto. Ako sam dobro shvatio, e, govorili ste o kršenju pravila pakta o stabilnosti i rastu. Možda sam e, možda ću sada dati krivo tumačenje vaših riječi, ako je to slučaj ispričavam se, no htio bih vas podsjetiti da je, se u Italiji trenutno primjenjuje preventivni dio e, pravila, usprkos velikom dugu, a mi shvaćamo da je to veliko opterećenje i radimo na tome da uložimo napore kako bismo smanjili dug e, kao prvo kroz odgovarajuću fiskalnu politiku, mjere rasta i na kraju strukturne reforme koje će poduprijeti dugoročnu održivost rasta. Znam da postoji percepcija da zemlja poput Italije krši pravila, no molim vas da pogledate brojke, to nije slučaj. Gospodine zastupniče, E, ja nisam nazvao Njemačku primjerom i smatram da nije u redu da u e, svom pitanju kolegi Padovanu uh, e, tvrdite da sam ja rekao nešto što nisam rekao. Kao drugo, ono kako vi postavljate pitanje vaša stvar, kako ću ja odgovoriti na pitanje moja stvar, da li ću odgovoriti sad da ili ne, to ja određujem. Ja na vaše pitanje ne mogu odgovoriti sa da ili ne. E, Vlada Savezne republike Njemačke pridržava se pravila e, primarnog prava u Europskoj uniji i na njemačke zakone i o tome e, ne morate brinuti. Mi imamo ustav koji sadrži naše pouke koje smo izvukli iz tragičnih događaja u 20. stoljeću i zato imamo jednu osobito jaku kontrolu i odluka koje se donose na demokratski način. E, to je jedna specifičnost Njemačke jer mi imamo neke specifičnosti na temelju naše povijesti. Moja generacija je izvukla pouke iz naše povijesti i zato se trudimo E, i dalje izlačiti pouke iz događaja. Moja druga e, primjedba je da Njemačka kao i druge zemlje u Europskoj uniji profitira iz članstva Europskoj uniji. To se ne smije pocijeniti. Europska unija međutim nije e, igra u kojoj se može ili dobiti ili izgubiti. Mi smo svi na dobitku ali daleko smo toga da budemo u situaciji e, da budemo e, prezadovoljni sobom. E, znam da postoji cijeli niz stvari gdje možemo učiti i dosta naučiti od drugih zemalja. Na primjer, u našem e, dualnom obrazovnom sustavu smo mi možda bolji nego u mnogim drugim zemljama. Međutim, e, svejedno se moramo boriti protiv nezaposlenosti mladih ljudi u Njemačkoj. E, međutim, što se tiče gradnje aerodroma, na primjer, imamo mnogo toga za naučiti od drugih zemalja i u drugim pitanjima je slično. Zato Europa funkcionira bolje ako nismo arogantni, nego uvijek svjesni toga da u zajedničkom interesu moramo skupa nositi svoju odgovornost, ali ponavljam, e, kad se radi o današnjoj generaciji, moja generacija e, je dakle svoje iskustva iz, eh, izvukla iz drugog svjetskog rata. Eh, danas je dan eh, kad, godišnjica oslobođenja Auschwitza i danas ćemo to obilježiti u Europskom parlamentu i u Njemačkom Bundestagu. Ali da, da, da svojedobno nismo izmislili Europu mi bismo je danas 2015. morali hitno izmisliti. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. U ime kluba zastupnika ALDE, Mikael Tolle. Ispričavam se, Sofija Intervelt na riječ prije. Hvala, ispričavam se u ime kolega koji nije mogao doći zbog drugih obaveza. Zahvaljujem ministrima na uvodnim izlaganjima. Gospodin Padovan je spomenuo uzajamno povjerenje, fiduća rečiproka. Mislim da je to jedan od ključnih elemenata. Veći dio ove rasprave svodi se na uzajamno povjerenje također i uzajamno poštovanje, premda to nije izričito rečeno. Mnogo se govori o strogoj primjeni pravila što treba poslužiti kao osnova za uzajamno povjerenje. No smatram da je također bitno da se pravila primjenjuju jednako na sve, da ne postoje dvostruka mjerila, jer dvostruka mjerila isključuju uzajamno povjerenje. Također je bitno da se jedni drugima obraćamo e, na jedan način koji pokazuje uzajamno poštivanje, tako da se ne karikira situacija. Mislim da je to također bitno na razini Europske unije i moramo se držati onoga što govorimo. I tu vam se želim oblači, obratiti u svojstvu članova vijeća. Često čujemo izjave o važnosti strukturnih reformi, unutarnjeg tržišta i ulaganja, no moram primijetiti, odnosno da države članice E, ne, e, da se ne drže danih obećanja. Mnogo se govori o unutarnjem tržištu, istovremeno paket za telekomunikacijske usluge i dalje stoji. E, govorimo o ulaganjima, istovremeno države članice se nisu u potpunosti opredijelile za investicijski plan. Postoje brojne druge obveze koje su preuzete, a nisu provedene. Tako da me zanima kako ćemo preći sa riječi na dijela i što ćete poduzeti kako bismo imali ne samo fiskalnu disciplinu, nego i dovršavanje unutarnjeg tržišta i investicijski plan koji nam je prijeko potreban. Na koji paket ste mislili, koji paket e, zakonskih mjera nije proveden? Paket e, propisa o telekomunikacijskim uslugama i spomenula sam također da se države članice nisu u potpunosti obvezale za provedbu investicijskog plana u koji se još razrađuje. Shvaćam da je ovo više primjedba nego pitanje, pa je teško odgovoriti no osvrnut ću se na nešto što ste spomenuli, a to je investicijski plan. Smatram da smo tu ostvarili napredak ne samo zato što je predsjednik Juncker iznio plan koji se sada razrađuje u smislu svrhe zadaća i institucionalnog ustroja. Iz perspektive država članica tu dolazi do promjene pristupa ovom pitanju i pozdravljam inicijativu komisije da stavi naglasak na ulaganja. Svi znamo da javna i privatna ulaganja, da njihova razina pada od početka krize i da moramo obnoviti ulaganja ne samo kako bismo kratkoročno potaknuli potražnju, nego i kako bismo osnažili ponudu um, i kako bismo povećali inovacije i otvorili nova radna mjesta, tako da su nam ulaganja prijeko potrebna. Um, neću toliko govoriti o ustroju eh, Europskog fonda za ulaganja nego ću nešto više reći o toj ideji da za pokretanje ulaganja trebaju povoljni uvjeti. Kao prvo potrebni su resursi, bitno je da se koriste sredstva iz javnog sektora, ali još je bitnije da se na učinkovit način mobiliziraju sredstva iz privatnog sektora. Drugo, sredstva se trebaju usmjeriti na održive i rentabilna ulaganja. To znači da moramo povećati sposobnost za izradu projekata kako javne uprave, tako i e, kroz javno, inicijative javno-privatnog partnerstva. Prema tome vlade moraju unaprijediti način na koji rade projekte i u tom smislu e, radna skupina koja je osnovana u prethodnom semestru već je dala neke rezultate. Mislim da se krećemo u pravom smjeru. Veći dio priče o javnim sredstvima ne svodi se na to imali li sredstava dovoljno ili ne, nego kako će se ta sredstva iskoristiti i kako se mogu, može povećati učinkovitost u javnom i u privatnom sektoru. Cijenjena kolegice Infeld, kod investicije problem uvijek ne samo da se e, sredstva stave na spolaganje, nego da se e, pravilno upotrebe. E, mi i na europskoj i na nacionalnoj razini tu moramo biti bolji i učinkovitiji. Što se tiče telekom paketa, ja sam s vama razgovarao u nedjelju na večer o tome da će povjerenik Oettinga uskoro e, prezentirati prijedloge u vezi s time. E, po mom mišljenju to je pitanje europske regulacije, odnosno moramo se tu pridržavati europskog primarnog prava, odnosno potrebna nam je izvjesna deregulacija. Pod e, predsjedništvom Karla Padovana od početka rujna smo na e, vijeću ministara financija govorili e, da ne želimo razgovarati samo o sumama koje ćemo e, ulagati nego i o održivim prilikama za ulaganja Europska investicijska banka će skupa sa komisijom dakle e, razmotriti predložene projekte kako ne bismo razgovarali samo o brojkama e, mi se moramo boriti protiv e, nezaposlenosti mladih i, i međutim moramo povećati gospodarsku dinamičnost u zemljama članicama i mi u Njemačkoj ćemo također koliko god možemo povećati manevarski prostor za ulaganja, u tome se slažemo u Njemačkoj e, predstavnici svih stranaka se zalažu za to. Izmiče nam vrijeme, dakle sada ću zamoliti da krenemo sa serijom pitanja. Sljedeći u ime koja je Fabio De Masi. Dobar dan gospodine Paduan. Govorili ste o povjerenju financijskih tržišta. Moj dojam je da se politički vođe u Europi trenutno E, više moraju brinuti oko povjerenja velikog dijela europskih građana. Ja ne dijelim vaše mišljenje što se tiče e, gospodarskog razvoja u Njemačkoj. E, Njemačka nije morala poduzeti tako velike fiskalne prilagodbe. Vi imate jedan od e, najjačih paketa štenje iza sebe. E, vi ste e, mi, naša mišljenja se dakle razlikuju međutim imam dva pitanja za vas Europska središnja banka je najavila da će grčke obveznice eventualno prihvatiti ako se Grčka podvrgne e, programu, da li vi kao pravnik tu e, vidite eventualno konflikt, ali i gospodin Padovan može odgovoriti na to pitanje. Europski sud je rekao da se Europska središnja banka mora e, tu držati van da se ne smije miješati eh, u spašavanje eh, banaka. I kao drugo pitanje, Grčkoj su naravno potrebne strukturne reforme, ali zašto njemačka vlada nikad nije insistirala na tome da se, na primjer, što se tiče ubiranja poreza, da se tu provedu reforme u Grčkoj i to bi bilo u interesu njemačkih e, poreznih obveznika. Ja se sjećam da se eksplicitno odbili e, e, oporezivanje bogatstva u Grčkoj sljedeći govornik, e, Sven Gigold. Mi ovdje razgovaramo o pitanju gospodarskog upravljanja sa ministrima financija Italije i Njemačke. E, s njima se zapravo na simboličan način može razgovarati o tim pitanjima u Italiji. E, prolazite kroz vrlo teška vremena, e, kroz krizu u Njemačkoj, e, pak s druge strane, zahvaljujući niskim kamatama, imate manevarski prostor upravo u gospodarskom e, razvoju gdje se zapravo smanjuje državna zaduženost, državni dug. Sad se postavlja pitanje Uh, usprkos toma, toga Italija ima uh, probleme što se tiče potražnje, a Njemačka ima trgovinski suficit od 6 milijardi eura. Pa, s druge pak strane u Njemačkoj mnoge, mnoga neophodna uh, ulaganja se ne realiziraju. Dakle, postavlja se pitanje kako se može koordinacija fiskalno-politička e, konsolidacija između te dvije zemlje poboljšati. Gospodine Padovan, kako vi ocjenjujete njemačku fiskalnu politiku? Da li e, želite da ona bude ekspanzivnija e, sa više ulaganja kako vi ne biste morali prolaziti kroz tako tešku krizu, a od vas, gospodine Šojle, Šojle me zanima E, vi e, se pravila previše pridržavate umjesto da se u Njemačkoj investira u e, našu zajedničku budućnost. Koja su nam pravila potrebna na europskoj razini i kako bi došlo do uravnoteženja u budućnosti, a ne da svatko samo gleda do ruba svog nacionalnog tanjura? Hvala, posljednji je Marko Ali. Hvala gospodine predsjedavajući i dobro jutro ministrima. Kako ste proveli vikend? Gospodine Padoan, nemojte mi zamjeriti, ali želim pitanja uputiti vašem šefu, odnosno njemačkom ministru, zato jer ste zapravo vi e, izvršni e, djelatnik trojke i nitko za vas niko nije glasao. Svi oni koji imaju neko intelektualno opoštenje, žele znati žele li vijeće izmijeniti ugovore i vratiti Europu u povoljnije gospodarsko ozračje ili želite li nastaviti sa ovim kanjem i sa strovošću i ime očuvanja proračuna zato jer zbog egoističnosti zemalja članica se ugrozilo ovaj projekt, a kako biste ga ojačali uveli ste euro i također stroge propise za nacionalne proračune i to E, ubija ljude i također zatvara radna mjesta. I to ne tvrdim samo ja, nego i deseci stručnjaka i ekonomista. Sve što se trebalo ubrzati od usklađivanja pravnog okvira i tako dalje je zastalo. A znate zašto? Zato jer u srž ne stavljate e, solidarnost između naroda, nego pohlepu tržišta i banaka koje špekuliraju i koje špekuliraju od samog početka krize e, sa e, državnim vrijednosnicama i također pohlepu multinacionalnih korporacija odobravajući situaciju u prešutno kao onih u Luksemburgu. Dakle, izjave šefova država bi se trebalo usmjeriti Luksemburgu i poreznim utočnicima, a ne e, Grčkoj. I u vijeću nikad ne postižete sporazum. Svaka zemlja gleda svoje dvorište, a u međuvremenu Europa je sve siromašnija i siromašnija. A gospodin Dragi je prije nekoliko dana pokrenuo plan kvantitativnog e, popuštanja gdje nema mutualizacije duga samo u vrlo maloj mjeri, a da ne govorimo o ABS-u gdje će svaka zemlja članica zapravo preuzeti teret svojih dugova priznajete li onda, evo, samo još malo, molim vas, prekidate me. Ono što sam htio reći jest da Njemačka uživa u ovoj situaciji i koristi situaciju gdje je euro zapravo samo obveza održavanja tečaja i također viška trgovinskoj bilanci i zato Njemačka je u tako dobrom stanju. Evo, predajmo sada riječ ministrima ako žele odgovoriti naravno na <laughs> sva tri pitanja. Neće biti lako, gospodine predsjedatelju. E, to su bile više primjedbe nego e, pitanja, to je do duše e, uobičajeno, jednostavno svi imaju pravo iznositi svoja mišljenja no želim e, reći komentirati i ja nešto komentirati odluke Europske središnje banke ja ne mogu komentirati e, ja imam povjerenja u Europsku središnju banku oni imaju e, odgovornost za našu monetarnu politiku oni su iz dobrih razloga neovisni i znači da njihove odluke jednostavno moramo prihvaćati može biti različitih mišljenja o politici e, Europske središnje banke, ali i Mario Draghi stalno tvrdi da se da e, Europska središnja banka ne može stvoriti gospodarski rast. Za to su zaduženi e, netko drugi. I zato se moramo na to koncentrirati, ali to što Europska središnja banka zahtjeva od Grčke je potpuno u skladu sa mandatom Europske središnje banke, o tome e, ne morate brinuti. I to nema nikakve veze sa e, mišljenjem e, glavnog odvjetnika Europskog suda. E, inače vaši pogledi na Grčku i na situaciju u Grčkoj i razloge za probleme u Grčkoj, e, ja se tu ne slažem s vama. E, tamo je sada formirana jedna zanimljiva koalicija, sve to fino i krasno, ali to ne mijenja činjenicu da su uzroci koji su uzroci grčkih problema, e, grčki narod e, pati više od e, drugih naroda u Europi u zemljama gdje su do 1990. bili u socijalističkom sustavu situacija je E, još drukčija, ali Grčka, grčki narod ne pati zbog odluka u Briselu ili e, tako nešto, nego zbog onoga što je sama Grčka radila desetljećima. Što se tiče porezne politike, e, tu prema europskom primarnom pravu vlada zapravo jednoglasnost, odnosno svi smo istog mišljenja i zato sa kolegama ministrima financija iz e, drugih zemalja smo ponudili Grčkoj pomoć na tom području, međutim Grčka to e, nije prihvatila, to želim samo spomenuti. Gospodine Gigold, o njemačkoj financijskoj politici možemo e, razgovarati drugom prilikom. Mi nismo prerevnosni u poštivanju pravila, inače sa manjim novim zaduživanjem e, smo postigli veći gospodarski rast nego e, mnoge druge zemlje u Europi i želim napomenuti da one zemlje koje su bile pod e, programom Dakle, imamo izvješće OECD o tome koje zemlje najbolje ispunjavaju odredbe programa E, na prvom mjestu je Grčka, dakle nije istina da nisu bili na dobrom putu. Grč, u Grčkoj također imamo po prvi put gospodarski rast i Grčka je na dobrom putu, ali to je naporan put za, Grčko, za grčki narod i ja to uvijek iznova e, govorim od početka svog e, rada kao ministar financija. Hvala gospodine Padoan. Dopustite mi da se osvrnem na e, jedino pitanje koje je bilo upućeno meni, ako sam dobro shvatila, ali to je bilo opet povezano sa Njemačkom. Evo, ako smijem ponoviti, pitanje je bilo smatralim e, da bi više ulaganja u Njemačku bilo dobro, no naravno nije ništa novo. Ako odgovorim potvrdno i siguran sam da će se Volkan složiti s time. Dakle, pitanje nije e, je li potrebno više ulaganja, nego trebali to sada pokrenuti. Ja smatram da kao i druge međunarodne organizacije koje su to više puta naglasile, da bi moglo proizići više ulaganja iz, iz liberalizacije određenih sektora gdje bi se moglo E, produbiti i dalje liberalizaciju tržišta robom, no e, kada je riječ o tome, već e, koliko znam njemačka vlada je pokrenula program u tom smislu i to ide u pravom smjeru i to će i donijeti koristi i Njemačkoj i eurozoni i također eventualno riješiti problem neuravnoteženosti. Hvala. Imamo još jednu minutu vremena za izvjestiteljicu. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem ministrima na razmjeni mišljenja. Mnogo toga je rečeno. Mnogo je rečeno i o samoj prirodi strukturnih reformi, kako ih treba ocijeniti i uzeti u obzir u ciklusu ekonomskog upravljanja. Također mi je jasno da se ovdje otvara prostor za raspravu vezano s to što treba odraditi na razini država članica, a što treba odraditi na razini Europske unije uz poštivanje pravila ili možda u perspektivi izmjene pravila. A kako bi se uzela u obzir situacija u eurozoni vezano uz ulaganja i sposobnost da se zajedno nosimo sa izazovima konkurentnosti. Bilo mi je zanimljivo kada ste rekli gospodine Šojbel da trebaju sporazumi za kompenzacije i transfere. Mislim da bi trebalo raditi na tome i trebalo bi vidjeti što to može značiti unutar eurozone. Zahvaljujem još jedan put na izlaganjima i nadam se da ćemo imati priliku ponovno razmijeniti mišljenja, možda i pisanim putem, u nastavku procesa u sklopu kojeg ćemo u drugom trimestru donijeti svoje stajalište. E, dakle vezano uz ocjenu fleksibilnosti, manevarski prostor koji otvara ocjena paketa dvije mjere i paketa šest mjera i naš doprinos izvješću četiri predsjednika. Hvala. Hvala lijepa. Želim zahvaliti našim gostima. Ovo je bila doista korisna i zanimljiva razmjena mišljenja, a sada podsjećam na sljedeće korake u izradi izvješća, dakle razmatranje nacrta će se odigrati 23. i 24. veljače, rok za podnošenje amandmana 3. ožujka, razmatranje amandmana 23. E, i 24. ožujka, glasovanje 14. E, travnja i e, konačno glasovanje u plenarnoj u travnju. Uh, Poštovani kolege, nastavljamo s radom za pet minuta i tada ćemo razmatrati osmu točku na dnevnom redu i predsjedavat će gospodin Ferber. So, dear Poštovane kolege, možemo nastaviti sa našim radom za one koje to žele. Zamolit ću one koji možda imaju boljeg posla da napuste prostoriju kako bismo mogli nastaviti sa našim ozbiljnim radom. Kao prvo imam kratku najavu da bavimo se ozbiljnim radom, ne znam što rade drugi, tako da ne mogu to ocjenjivati, ali mi nadam se smo ozbiljni, nadam se da su i oni. Nadam se da su ozbiljni barem i na doručku. Evo ovo je bilo buđenje za dobro jutro. Kao prvo imam e, jedno priopćenje za danas poslje podne. Podsjećam vas da od 15 do 15.30 imamo zajednički sastanak našeg odbora i odbora LIBE kako bismo se ponovno savjetovali o ishodu pokusnih pregovora o direktivi protiv pranja novca i o prijenosu sredstava. Dakle, imat ćemo drugačiji raspored e, za sjedenja za taj poslijepodnevni dio i zamolit ćemo vas e, da e, na kraju jutrošnjeg sastanka podnesete sve svoje stvari sa sobom, naročito glasačke kartice i mobitele, budući da ćemo imati drugačiji sastav i drugačiji raspored sjedenja u ovoj prostoriji. Sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda, a to je razmatranje delegiranih akata i e, provedbenih mjera. To je naše svakomjesečno razmatranje koje smo odobrili na razini odbora i imamo također mjere koje su e, razradila Europska nadzorna tijela i komisija i mislim da svakako trebamo pridati veliku važnost provođenju naših nadzornih oblasti u ovom području. Danas ćemo se posvetiti nacrtu smjernica koje mm, sada izrađuje Europsko tijelo za banke. To nisu obvezujuće mjere koje su e, e, one su ispod delegiranih akata i provedbenih mjera, no ipak e, mi ćemo razmatrati te mjere budući da one imaju sličan značaj i učinak. 11. studenog 2014. godine Europska udruga banaka je izdala savjetodavni dokument sa smjernicama za način izračuna doprinosa e, programima za osiguranje štednje e, sukladno članku trećem o e, dotične direktive. Rok za javnu raspravu bio je 11. jest 11. veljače ove godine. Dakle, pozdravljam gospodina Časa Kanonea iz EBE. Europskog e, tijela za banke i pozivam ga da nam da kratak uvod u ovu temu i nakon toga ćemo nastaviti sa pitanjima i odgovorima, naročito e, sa našim e, pregovaračima, a nakon toga ćemo imati spontano javljene za riječ. Evo predajmo mah riječ gospodinu Kanoneu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući, neću duljiti. Hvala vam na ovoj prilici da održimo ovu razinu gledišta danas i doista poštujem proces nadzora Europskog parlamenta nad delegiranim aktima, ali zašto ne i nad smjernicama. Zemlje članice treba pričekati još nekoliko mjeseci za prinos ove direktive koja je osvojena prošle godine. Naše tijelo aktivno sudjeluje u provedbi u smislu i naših doprinosa kao što ćemo e, govoriti danas, ali kada je riječ i o drugim obvezama i također smo počeli sa radom na e, te svojima izdržljivosti i e, drugim. Naravno, naše nadzorne odlasti su od ključne važnosti i zapravo tu treba osigurati pravu ravnotežu između jednog tehnički ispravnog okvira s jedne strane, a s druge strane trebamo postići dovoljno konvergentnost u Europskoj uniji, vodeći računa i o različitosti različitih e, bankovnih sustava unutar Europske unije. Kada je riječ o tehničkoj ispravnosti, mislim da smo postigli e, naš cilj da e, sačinimo jedan okvir koji će nam omogućiti postizanje ciljeva pravovremeno, a također potičemo i ispravno ponašanje kao što propisuje direktiva sukladno devet pokazatelja koje obuhvaćaju e, dimenzije banaka od e, likvidnosti do kvalitete imovine do upravljanja poslovnim modelom i to su pokazatelji koji održavaju rizike koji, e, u kojim trebamo intervenirati na pojedine banke, to je dakle vjerojatnost defolta, ali isto tako recimo u slučaju da dođe do stečaja banke koji e, gubitak trebamo pokriti u tom slučaju. To e, također omogućuje diverzifikaciju rizika i tu nema odstupanja od 75% do 150% prosjeka. I to je čak i nešto više od onoga što je bilo propisano delegiranim aktom e, komisije o fondu za sanaciju banaka i Također time se nastoji postići prava ravnoteža između harmonizacije e, ravnopravnosti subjekata i e, e, s druge strane prostora za manevar E, zemalja članica kako bi one mogle e, i zadržati specifičnost svojih modela. E, u direktivi je izračito spomenuta metodologija vlastitog rizika i također mogućnosti unošenja vlastitog doprinosa i manje doprinosa za manje rizične sektore ili za banke koje su članice jednog IPS-a. E, također postoji e, mogućnost i e, slobodne dodjele ponderiranih rizika do 75% agregirane procjene i također možemo izdvojiti obvezne pokazatelje rizika ako ti nisu dostupni. Postoji također velika fleksibilnost u podešavanju rizika i odlučivanja u tom smislu i također E, moguće su i veće varijacije od ovog raspona od 75 do 150%. E, savjetovanje će trajati do 11. veljače i do sada nismo dobili brojne odgovore, no to je tipično, uvijek ih dobijemo na kraju. Do sada smo se sastajali bilateralno sa dionicima, ali također imali smo javnu raspravu 8.1. U ovoj fazi mogu e, jedino reći da mnogi dionici pokazuju uglavnom e, potporu širom okviru, mm, naravno da postoji i tu konsenzus, i razmatrali smo mogućnost e, toga je li dovoljno 25% fleksibilnosti ili ne. Neki traže manje, neki traže više, dakle tu još nismo iznašli rješenje, mi pokušavamo ipak osigurati jednake uvjete za sve. E, jedno pitanje koje vas sigurno zanima i koje je proizišlo iz rasprave je pitanje metoda vlastitog rizika, naročito za e, banke koje su unutar IPS-ova. Dakle, govorimo o programu institucionalne zaštite koje mora ili mora postojati, ali neki su organizirani na tipičan način, dakle sa velikim brojem malih banata, banaka koje imaju osigurane štednje, ali su pojedinačno vrlo male i oslanjaju se na usluge koje pruža, pruža jedna, jedno veliko središnje tijelo. Dakle, primjenom takve metodologije ljudi nam kažu mi ne možemo dovoljno naplaćivati e, doprinose e, velikima zato jer veliki proporcionalno gledano nemaju dovoljno osigurane štetnje, ali e, to predstavlja sustavni rizik za cijeli sustav i to me već vodimo računa u smjernicama i postoji mogućnost uvođenja dodatnih posebnih pokazatelja za one entitete, za one subjekte e, koji su unutar takvog programa zbog njihove dimenzije i to može pokriti do 25% cijele, e, cijelog obračuna. Je li to dovoljno? pokušavamo sada uzeti u obzir takvu situaciju u pokazatelju za e, minimalni doprinos. Dakle, e, to je multiplikator, dakle pokrivanje e, štednje agregiranim poderiranjem rizika. No, ako se osiguramo za takvu situaciju, to će značiti da iako ti središnji subjekti imaju mali udio osigurane štednje, onda će to nadoknaditi njihov rizik e, uračunavanjem e, sistemičnosti e, i njihovih specifičnosti unutar obračuna. Obratili smo također e, i e, druga pitanja, e, pitanja također rješenja u trećim zemljama i spreman sam o tome raspraviti s Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Kanone. Započet ćemo sa izvjestiteljima, onda izvjestiteljima u sjeni, onda ćemo imati slobodno javljanje za riječ za one kolege koji žele postaviti pitanja. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala gospodine Kanone na opsežnom izlaganju smjernica, odnosno trenutnog stanja e, pregovora. Kad se pogledaju te smjernice, vidi se koliko aspekata ste na vrlo odgovoran način pokušali e, odvagnuti, međusobno odvagnuti. Trenutno se radi o tome da se e, dobro odvaknu rizici koje različite e, institucije, bankovne e, institucije imaju. E, dopustite da postavim pitanja, dva pitanja o dvije stvari o kojima ste vi već nešto rekli. Prva stvar je pitanje fleksibilnosti. Sjećam se brojnih razgovora koje sam kao izvjestitelj vodio sa predstavnicima zemalja članica koje su gdje postoje vrlo različiti sustavi e, koji su u primjeni. E, bila je namjera parlamenta e, održati fleksibilnost i u budućnosti kako bi sustavi dalje dobro funkcionirao i kako bi ga ne bismo morali potpuno mijenjati i što se tiče plaćanja doprinosa. Vi ste rekli, e, spomenuli broj od 75% e, i 25% fleksibilni. Dakle, može se postaviti pitanje da li je tih 25% dovoljno. Odnosno, e, zašto mislite da kod te podjele 75-25 da je 25% dovoljno? Kao drugo pitanje u vezi s tim, da li tih 25% koje vi nazivate fleksibilnima, da li su uopće fleksibilni kad pogledamo scenarije, kad pogledamo e, smjernice i nacrt, e, tih 25% su vezani na različite preduvjete i tu ne možete slobodno određivati indikatore koliko je koji, koja institucija rizična. Dakle, ta fleksibilnost po mom mišljenju je samo prividno fleksibilnost jer imamo jedan vrlo uski korzet, odnosno vrlo mali manevarski prostor. On je baš rava nulije, ali je vrlo mali. Druga stvar o kojoj sam nešto htio govoriti su sistemi e, sigurnosti o kojima ste nešto govorili. Tu postoje mogućnosti da se e, uzima u obzir e, ovih 75-25 ali ako želimo dodatni sigurnosni sustav onda e, ko želi dodatni sigurnosni sustav mora dobiti rabat, to razumijem, ali ovo o čemu ste na kraju govorili, to pitanje još nije do kraja razjašnjeno. Oni koji si sami nametnu dodatne sigurnosne mjere. Vi ste sami govorili o e, usporedbi između velikih i malih bankovnih institucija. E, do sada su isključivo e, središnje, nacionalne središnje banke imale probleme. Male banke nisu imale probleme trenutno u dosadašnjem sigurnosnom sustavu e, rizične banke uplaćuju 60% više od manjih banaka koje su manje rizične. Po vašem modelu, ako se primjeni model 75-25%, dobit ćemo 8 puta veće sume od onoga što se trenutno plaća pritom i dalje ostaje rizik. Ako e, uvedete iznim, iz, e, izuzetke, e, iznimke za 66 onda će samo banke koje su sustavno rizične to vrijed samo za njih i to neće biti dovoljno da se e, osiguramo protiv rizika koji postoje. Dakle, postavlja se pitanje da li te velike banke uopće spadaju u naš sustav, ali kad su već u njemu, onda bi trebale u skladu sa svojom rizičnošću i uplaćivati svoje doprinose. Dakle, e, njihova rizičnost mora imati za posljedicu da ne uplaćuju manje nego do sada, nego značajno više nego do sada. E, koliko sam vas shvatio, to neće biti moguće e, i zato me zanima vaše mišljenje o tom. Hvala lijepa, ako se slažete e, dao bih riječ izvjestiteljima u sjeni, ne prije u ime kluba zastupnika EPP gospodin Fals. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, želim zahvaliti gospodinu Simonu na pitanjima koje je postavio, to su pitanja koja i mene zanimaju i e, moj klub zastupnika želim e, se dotaknuti jedne stvari koja po mom mišljenju ne odgovara onome e, šta, o čemu smo se dogovorili. E, radi se o članku 13 stavak 2. Čini se da se o tome nije dovoljno vodilo računa. Dakle, to je, tu se radi o izuzecima te metode mogu mogu dakle uzimati u obzir aktivnu stranu bilance. Tu se govori o pokrivenim e, pokrivenim e, štednim ulozima banke i time e, banka nema dovoljni manevarski prostor e, što je zapravo bila namjera članka 13 stavak 2. Želim ukazati da su banke do, u prošlosti dale veliki doprinos e, stabilnosti, a to će činiti i u budućnosti i mislim da nije u duhu ove naše direktive da se e, na kraju sve to skupa dovodi u pitanje. Mislim da nam je tu potrebna, potrebno razjašnjenje od strane EBE, jer po mom mišljenju e, je članak 13 stav, stav 2 vrlo jasan. Tu se radi o proračunu doprinosa banaka u skladu sa tim stavkom i zato molim e, da nam iznesete stajalište EBE u tom pogledu. Hvala lijepa u ime kluba zastupnika ECR. Kolega e, Tero. Hvala lijepa, govorim u ime našeg izvestitelja u Sjeni. ECR je podržao princip e, doprinosa na temelju rizičnosti pričim, pri čemu e, se to izračunavalo kao postotak ukupnih iznosa štednje. Što se tiče proračuna doprinosa, e, ECR želi da se e, zadrži, zadrže odredbe članka 13 i metode izračuna kako bi se e, doprinosi prilagodili tržišnim uvjetima. Naš izvjestitelj u Sjeni još uvijek e, evaluira ove smjernice, ali neke pozitivne strane tih smjernica su kako slijedi. nadležna tijela vlasti mogu uvesti e, indikatore rizičnosti uzimajući u obzir karakteristike e, institucije, na primjer e, kako bi se indicirala prisutnost IPS-a kako je to regulirano nacionalnim zakonom, zakonodavstvom. Dakle, nadležna tijela će osigurati da se poštivaju smjernice prema e, metodima temeljenim na rizičnosti. E, smatramo da izvjestitelji u sjeni moraju dobiti više vremena za razmatranje ovoga kako bi e, mogli temeljito razmotriti ove dokumente. Hvala lijepa. Ne vidim predstavnika e, kluba zastupnika GUE, ali tu je predstavnik zeleni, gospodin Gigold. Dragi Markus, tako nas je malo da se vrlo dobro vidi ko je ovdje, a tko nije. Preći ću na engleski. Imam neka pitanja koja se nadovezuju na ona koja su već postavile kolege i što podržavam. Ima jedno općenitije pitanje. Dakle, Europsko tijelo za nadzor banaka kada je odlučivalo o svojem osnivačkom aktu, tu je imao jasan mandat za razmjernost i to je e, odlučeno prije više od godinu dana i odluka je donesena uz brojne sudionike, no nakon godinu dana vidim da se ništa nije pomaklo s mjesta. Možete li nam reći koje ste konkretne mjere poduzeli kako biste osigurali da se proporcionalnost primjenjuje i ne stvara li ova nova regulativa Mm, uvjete u kojima su manji subjekti u nepovoljnijem položaju, zato jer s obzirom na njihov promet oni će snositi više troškove. Dakle, pozdravio bih e, to da e, se vaše tijelo ponovno obrati parlamentu i izvijesti nas o tome koje su mjere poduzete po pitanju održavanja proporcionalnosti i koji radni program namjeravate primijeniti na ovome području, zato jer moram priznati da mi se čini da u ovom smislu niste ispoštovali mandat koji su vam povjerili parlament i komisija. Hvala lijepa, gospodine Kanoni, sad vi imate riječ. Hvala. Odmah ću započeti sa pitanjem razmjernosti ili proporcionalnosti nisam e, siguran da se mogu obvezati da će EBA iznijeti izvješće pred parlamentom o proporcionalnosti, ali svakako mogu prenijeti taj zahtjev i mogu vam kasnije nešto reći o tome, no mogu odgovoriti u suštini. Ono što sam ja osobno radio u posljednjih dva mjeseca i u svemu što sam radio sam se uvijek pridržavao načela razmjernosti i to u, na različite, različite načine. Dakle, proporcionalnost je ugrađena u fleksibilnost koja je predviđena smjernicama, ali ako uzmemo um, smjernice o, o obvezama, uveli smo proporcionalnost u um, razinu diversifikacije koja se traži kada je riječ o jamstvima koje se daju um, programu za osiguranje depozita kao dakle, kolateral, kao jamstvo htio sam još to nešto dodati, ali sam zaboravio. Ono, da se vratim vašim pitanjima. Općenito, fleksibilnost. Naravno, to je u srži naših rasprava i to nije znanstvena fantastika. Čak i sa 100% usklađenom jednadžbom, budući da nismo uskladili način na koji će se podržavati pokazatelji, još uvijek će postojati razlike u tome kako će se to primjenjivati u različitim zemljama članicama i to je normalno. No, da objasnim zašto nismo uskladili način podržavanja indikatora. Dakle, ako uzmemo određenu razinu kapitala i odlučimo da ćemo pripisati različite razine rizika različitim visinama kapitala. Obveze između zemalja članice, unutar zemalja članice su drugačije. Dakle, ako zapišemo o kamen da imamo recimo određeni, e, određenu granicu za određenu kategoriju rizika, imat ćemo e, zemlje članice gdje su sve banke u istoj kategoriji, a druge zemlje članice gdje su banke raspoređene po različitim kategorijama. Mi e, me pitate je li 25% dovoljno fleksibilno, a ovih 75% je li ono usklađeno. Zapravo u stvarnosti imate ugrađenu fleksibilnost unutar tih 75%. Imali smo raspravu sa našim članovima i sa komisijom u kojoj smo razgovarali o mandatu, kao što je ispomenuo gospodin Gigold. Naš je naravno mandat jasan, odnosno trebamo promicati e, konvergentnost, odnosno konvergenciju u, u našem nadzoru i ti 75% se možda malo kosi sa našim mandatom. E, mi e, nastojimo predložiti jedan usklađeni okvir, naročito kada je reč o neobvezujućim e, odredbama. Evo, vratit ću se na suštinu koju ste spomenuli. IPS, e, razumije vaše nedoumice, tu imamo dva pitanja. E, banke koje su unutar institucionalne zaštite i također su i koje su članice također jednog programa za zaštitu depozita. Dakle, tu imate dodatno uvjerljivo zahvaljujući članstvu u takvoj institucionalnoj zaštiti i također u, u programu osiguranja depozita. I zbog toga imate manje doprinose. No uzmemo IPS koji je priznat kao i program osiguranja depozita i prema direktivi svaka DGS mora imati 1% osiguranih štednih pologa. E, dakle, ja bih htio to vidjeti, no stalno se vraćam na to. Dakle, 0,8% preciznije. E, sve banke u takvim sustavima e, su niskorizične i one imaju dodatnu otpornost. Ne možete od svih dobiti niže doprinose, no Trebam spomenuti također i središnje subjekte u ovoj fazi i tu se vraćam na ono što su rekli gospodin Simon i gospodin Balc. Dakle, ta tijela imaju jedan inherentni rizik u sebi ispod osnovice samih pologa. Dakle, trebamo više doprinose koji e, će ići u stranu imovine na bilanci Dakle, kada je riječ o osiguranim e, depozitima, mi smo pročitali e, članak 13. stavak 2. i pitali smo se je li to e, mogućnost da dakle da se u početku zaštite pokrivene polozi, dakle ne želimo ih odbacivati, ali trebamo također uzeti u obzir tu dodatnu veličinu tih središnjih tijela. Dakle, ako to ubacimo u minimalan doprinos, onda e, možemo to pomaknuti prema gore. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. se javio za riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa ne radi se o tome da se nešto prilagodi, radi se o nečem vrlo osnovnom, a to je da mi kao zakonodavac se moramo držati onoga što smo napisali u članku 13 stavak 2. Dakle, kad se određuju doprinosi na temelju rizičnosti, onda e, ti doprinosi moraju biti proporcionalni rizičnosti i bez obzira o kom sustavu se radi, sve brojke moraju biti jednako tretirane, odnosno svi moraju proporcionalno uplaćivati. E, I oni koji su najrizičniji, a to su središnje banke, moraju e, uplaćivati najviše. I mi nećemo uspjeti imati po novom sustavu e, proporcionalne doprinose koje sad imamo po sadašnjem sustavu jer e, granice koje su matematičke granice e, će za posljedicu imati da će ti rizični te rizične banke uplaćivati manje doprinose. Mi kao parlament dakle moramo inzistirati na onome što smo donijeli, a to znači da u ovom sustavu o, da oni koji su u krizi pokazali da mogu biti vrlo opasni i da su zapravo sa velikim količinama novca poreznih obveznika bili spašeni, e, Dakle, e, u budućnosti e, e, ovaj sustav za te banke mora biti još skuplji. To je dakle bitno bez obzira na vaš mandat jer na taj način ćemo doprinijeti tome da ovaj sustav u, u budućnosti funkcionira. Dakle, to su stabilizirajuće zaštitne mjere i moramo se e, moramo ostati kod toga. Ako međutim doprinose e, izračunavate e, onako kako je sada slučaj, onda dovodimo cijeli sustav u opasnost. Da li se još netko javlja za riječ? Izgleda da ne. Onda ponovo dajem riječ gospodinu Kanone, izvolite. Hvala, možda nisam bio dovoljno jasan. Čini mi se da vi govorite o smjernicama onako kako su objavljene, dakle 25%, što znači da ugrađena prilagodba nije dovoljna. Mi sada to razmatramo, e, slažem se s vama da to možda nije dovoljno. Ako ovo uvedemo u parametar za minimalni doprinos, to je plus, to nije multiplikator. Prema tome, e, marža varijacije je mnogo veća. I želim vas uvjeriti da mi e, razmišljamo o tome kako to drugačije izraziti. Hvala lijepa. E, želim vam srdačno zahvaliti što ste došli u Brisel kako bi sudjelovali na ovom sastanku odbora Ekon. Time smo došli do kraja današnje da, našeg dopodnevnog e, sastanka. E, vidimo se ponovo u 15 sati skupa sa kolegama iz e, odbora Libe. Za, za sada je sastanak završen.